to su sam the president. Good afternoon, colleagues. Um, our sitting is resumed. Dobar dan, poštovani kolege. Nastavljamo zasjedanje. Samo da najavim da su dostupni zapisnici sa jučerašnjeg zasjedanja. Ako nema nikakvih komentara ili prigovora, zapisnik se smatra usvojenim. Imamo priopćenje.